Obrazloženje glasovanja. Evo molim sve zastupnike da izađu kako bismo mogli nastaviti s obrazloženjem glasovanja. Obrazloženje glasovanja uz one točke uz koje se danas glasovalo. Molim da tiho izađete kako bismo mogli sada preuzeti riječ oni koji će sada govoriti. Obrazloženje glasovanja o točkama o kojima će se sada glasovati. E, molim, moram na početku reći da imamo puno zahtjeva za riječ uz obrazloženje glasovanja. E, stoga, a najkasnije do 15.45, oprostite, do 14.45 moramo završiti kako bi se mogla sala pripremiti za 15 sati za nastavak sjednice a sve što ne odradimo sada radit će se sutra nakon glasovanja, ostatak se može e, podnijeti i u pisanom obliku. Dakle, molim, kolege, molim, možete li sada napustiti e, dvoranu i prepustiti dvoranu onima koji žele obrazložiti svoje glasovanje. Pa mislim, barem iz solidarnosti vjerujem da to razumijete. Prvi, gospodin Peter Jar, jednu minutu, izvolite. Preporuka Joao Ferrera, sporazum sa Gneom Bisao o, o, o ribarstvu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Znači, želim govoriti o svim predlozima o ribarstvu. Obično, naravno, partnerski sporazum uvijek zvuči dobro. Čini se da istovremeno dajemo i o razvojnu pomoć, ali svejedno ima se osjećaj e, da bi se trebalo ipak zamoliti nadležne odbore da kod potrebnih e, daljnjih kontrola budu doista strogi, moramo doista vidjeti da se doista ne ribari više nego što je dopušteno, a drugo naravno e, isto tako moramo dobro provjeriti od kuda E, dolazi novac i ide li novac doista u razvojnu pomoć, a ne da ide negdje upravo ili na neke druge kanale e, iza glavi onda. Dakle, evo uz takavu ogradu mogu pristati na ove predloge i nadam se da će daljnja kontrola e, biti u nadležnom odboru u dobrim rukama. Jonathan Arnold uz politički sporazum sa Madagaskarom. Gospodin Arnold, e, jednu minutu. Predsjednice, e, Nešto je malo čudno, a što nije potpuno pozitivno kod ovih sporazuma o ribarenju. Naime, e, jako siromašne zemlje zapravo nam sada omogućuju da iskorištavamo njihove prirodne resurse, posebice Madagaskar koji ima jedinstvenu ekologiju i ekološki sustav, e, floru i faunu koji su toliko vrijedni i posebno geološko podrijetlo. Zato tu situaciju treba doista pažljivo pratiti i zaštititi i mislim da možda ovaj sporazum nije baš ono što je naročito potrebno ljudima na Madagaskaru. Na Madagaskaru. Hvala. Ska Keller privremene mjere u području međunarodnih e, zaštite za Italiju i Grčku. E, gospođa Mihajla Šeldrova, e, jednu minutu. Zahvaljujem, potpredsjednice. Htjela sam objasniti zašto nisam glasala za izvješće Keller. Ne zato što sam protiv solidarnosti, upravo suprotno, to je nešto što je potrebno i nužno, i što pokazuje e, našu humanost. Nego, htjela bih reći da pomoć kršćanskim obiteljima koji dolaze u Češku, na primjer, i koji su uspjeli izbjeći progon e, islamske države. Ali ipak nisam e, glasala za, to jest, porazumijeli ide dalje od onoga što su zemlje članice dogovorile i onome što će se događati sa e, redistribucijom 40 tisuća izbjeglica. E, I to e, ono što je dogovoreno na vijeću ove godine. A mislim da je nužno da predstavnici zemalja članica koji su odgovorni za politiku azila da se dalje dogovore. Uloga Europskog parlamenta nije da sudjeluje u tome i da odlučuju u njihovo ime o tome jednu minutu. Sljedeći e, govornik, gospođa Farenca. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja sam podržala ovo izvješće s velikim uvjerenjem. To je izvješće koje utvrđuje neke važne prioritete. Govori o 40 tisuća migranata i traži da ta brojka bude početna brojka. I sustav kvota bi trebao postati trajan. Ja mislim da ono što smo jutros čuli od Junkera nije dovoljno. I mislim da je krivo naglašavati razliku između ekonomskog migranta i izbjeglice. Ova, ovo razlikovanje pokazuje kako je cilj politike kontrola migratornih tokova, a ne zaštita prava na azil. Nadam se da ćemo vrlo brzo promijeniti politiku Unije kada je riječ o migracijama, da će se promijeniti politika vezana od prava za azil, da se razmisli o ugošćavanju ovih ljudi i da se uz tim uskladi uredba iz Dublina. E, gospodin Pospišil, jednu minutu. Zahvaljujem potpredsjednice. Ja nisam glasao za kvote jer nisam za ove kvote o koje se spominju u ovom izvješću. Ja naime vjerujem da u praksi to nikad neće funkcionirati i mislim da bismo trebali omogućiti tražiteljima azila da azil traže gdje žele, gdje žele već biti i ta bi zemlja članica trebala donijeti tu odluku ako su oni u skladu sa međunarodnim uvjetima i ispunjavaju ih. Mislim da je to kriva mjere. mislim da ide protiv interesa tražitelja azila i ne vjerujem da će funkcionirati u praksi. Oni će onako na kraju otići tamo gdje žele ići, tamo gdje su obitelji. I na kraju takve administrativne redistribucije e, tražitelja azila na kraju će voditi do raspoloženja u Europi protiv šengenskom aranžmana i to će biti najveći problem. Zajedno sa češkom vladom ja sam za solidarnost, ali protiv e, redistribucije putem administrativnih mijenja. Gospođa Nina Gil, jednu minutu. Dakle, ovo je bio povestan dan i u parlamentu, ali i u Ujedinjenoj kraljevini gdje naša kraljica danas slavi e, kao, naj, e, kao monarh u Europi s najduljim e, razdobljem u vlasti. Naravno, mi smo i zemlja koja je prihvatila tolike izbjeglice iz drugih zemalja u drugoj, drugom svjetskom ratu, ali sadašnja situacija je puno drugačija, znači sa izbjeglicama iz Sirije, Libije i Iraka. Ali oni su ipak u istom muci gdje moraju izbjeći iz svojih domova E, ima naime 3000 djece bez pratnje u kampovima u Italiji i treba osigurati njihovu trajnu razmještaj i potporu i e, zbrinjavanje i zato sam glasala za izvješće Keller jer mislim da se moramo pozabaviti krizom izbjeglica kao Europska unija u cjelini i to moramo učiniti sada. Hvala gospođe Gil, jednu minutu, gospodin Polčak, izvolite. Zahvaljujem e, potpredsjednice. Vrlo kratko samo. E, želim reći da sam glasao za izvješće Keller i nisam za obvezujuće kvote do duše, a reći ću vam i zašto. Mislim da je to kao u Bilbi. Naime, nema vjere bez konkretne djelovanja. I zato ne mogu vjerovati da možemo govoriti o europskoj solidarnosti ako ne podupiramo ovo izvješće, jer upravo to je solidarnost na dijelu, pomoći Italiji i Grčkoj. Ne moramo se baš složiti o kvotama, ja sam imao drugačije mišljenje osobno, ali mislim da se radi o sporazumom koji treba donijeti između zemalja članica. A ako ste protiv ovog izvješća, onda jednostavno ne mislim da možete reći da ste za europsku solidarnost, jer to pokazuje da nema vjere u europsku solidarnost solidarnost. Hvala gospodine Počak. Sljedeća, gospođa Morva, jednu minutu, izvolite. E, naravno e, da sam e, odbila ovo izvješće i to svakako završava ova sjednica na taj način da jednostavno nismo dobili odgovor na naša pitanja. Dakle, Treba li se Mađarska držati šengenskog sporazuma i primjenjivati ga i štititi vanjsku granicu ili ne? Dakle, o čemu se zapravo radi? E, sa ovim zajedničkim e, točkama. Dakle, da prihvatimo što je više moguće e, izbjeglica sa svim mogućim objašnjenjima. Mislim, lako je to Europskom parlamentu reći, jer e, ovdje će se stvari neće promijeniti, neovisno o tome koliko će doći migranata, oni će zarađivati, svi će zarađivati onoliko koliko zarađuju, imat će svoje, e, svi će imati svoje crne Mercedese i e, živjeti nas u sigurnim kvartovima ili u dobrim hotelima. Sigurno neće stanovati zajedno s migrantima i lako vaše djeci kada im bude e, kada ako vam e, dojadi da u vaše škole i na fakultete ili u bolnice idu imigranti onda ćete ih poslati u privatne škole i bolnice zar ne zatim e, gospodin Džambaski jednu minutu Zahvaljujem predsjednice. Ja sam protiv obvezujućih kvota za izbjeglice to je zato što je to protiv suverenosti zemalja članica koje bi trebale imati mogućnost kontrole vlastitih granica. I protiv sam toga također zato što životni standard u zemljama članicama se znatno razlikuje. Kako ljudi mogu e, ostati recimo u Mađarskoj, e, a neki drugi u Njemačkoj ili Švedskoj? Nije li to diskriminacija za same izbjeglice? Opće nema definicije što je ilegalni migrant, što je izbjeglica, to je sljedeća stvar. I ako nemamo definiciju, i dok, sve dok e, to ne pojasnimo, jednostavno ne možemo niti primjenjivati obvezujuće kvote, jer e, zapravo treba ćemo e, smjestiti stotine milijuna i sve će to loše završiti. Šengenski pak sporazum je također nešto što se pokazalo kao stvar koja ne funkcionira kao i uredba, Dablinska uredba. E, gospodin Eterić, jednu minutu. Upravo sam glasao protiv mjera koje bi zapravo otvorile širom vrata Europe migrantima koji dolaze. Bez obzira tko su, i mi bismo zaista e, e, zajedničkom e, politikom azila oduzeli suvereno zemljama članicama, dopustili ljudima da ulaze u Europsku uniju, tražili oni doista azil zato što su opasnosti ili samo zato što su se to pojavili na našim obalama. To je još jedan primjer loše reakcije na ključan problem i, ne, ko, i jednostavno se ne bavimo e, ključnim e, pitanjima, pa onda samo izbjegavamo stvari kako se ne bi se time morali baviti. Pa svi oni koji su danas toliko govorili za otvaranje vrata e, Europske unije, možda bi mogli učiniti ono što činio Bob Geldorf, otvoriti svoja vrata e, i pustiti izbjeglice u svoj dom, pa kada to učine na vlastitom primjeru, možda bismo ih ozbiljnije shvatili. Zahvaljujem. Sljedeća govornica Ana Zaborska, jednu minutu. Zahvaljujem eh, predsjednice. Glasala sam za i podupiram princip eh, solidarnosti i to pravedne solidarnosti između zemalja članica u rješavanju krize s izbjeglicama. Isto tako ja sam za eh, konsekventno vraćanje onih migranata čiji život e, nije u opasnosti od rata ili e, izgladnjivanja. Naime, svako ima pravo, e, naime, tražiti bolji život, ali prioritet mora ići sada onim ljudima kojima je život u opasnosti. Iz toga nisam mogla prihvatiti veći broj povećanja kvote sa 40 tisuća na više ali ovaj parlament bi svakako prvo trebao sačekati sporazum sa zemlja članicama, a onda e, zauzeti stavišta prema tome. I osim toga, protiv sam toga da se iz privremene mjere e, pretvori, e, privremena mjera pretvori u mehanizam. Zato sam glasala protiv. Zahvaljujem. Gospodin Mamikins, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi kolege, E, glasao sam za važno izvješće jer i objasnit ću zašto. Pitanje izbjeglica, pitanje zajedničkih vrijednosti i solidarnosti i sramim se reći da kolege iz mojih e, zemalja koji su dolašli iz različitih političkih skupina su glasali protiv. Mi smo nova zemlja članica i ne možemo samo konzumirati proračun Europske unije. Zamislite, od 2009. do 2013. Naša zemlja primila je 34 milijuna eura e, za pitanje izbjeglica i dobit će 29 e, dodatnih milijuna. I žao mi je što želimo uzeti novac od Europske unije, a istovremeno ne želimo pokazati solidarnost prema ljudima koji se nalaze u tako teškoj situaciji i dramatičnoj situaciji. I Europska unija ne može ne činiti ništa, moramo se razvijati i zato sam glasao za. Zahvaljujem. Sljedeća govornica, gospođa Harkin, jednu minutu. Zahvaljujem eh, potpredsjednice. Ehm, eh, poduprla sam ovo izvješće koje predlaže relocirati 40 tisuća zanata u druge zemlje u sljedeće dvije godine. To je hitna mjera koja je doista potrebna i privremeno izuzeće od postojećih propisa i samo oni koji doista trebaju međunarodnu e, zaštitu će biti e, ovdje uključivi. I kao što je rekao predsjednik komisije, ovo je e, ključan moment europske povijesti i zaista vidimo koliko ljudi žele pomoći. O, obični građani žele pomoći. Dobila sam toliko e-mailova Iraca koji su nudili e, svoje kuće, svoje krevete, pomoć na druge načine i zbog toga sam ponosna što sam Irkinja i Europljanka kada vidim taj odgovor diljem kontinenta i također e, e, pozdravljam ono što je rekao papa da bi svaka župa trebala uzeti barem nekoliko obitelji kako bi se one mogle integrirati u društvo. Hvala. Gospodin Wolf, zahvaljujem. Evo i danas još jednom vidimo kako je Europska unija poduzela korak dalje e, u gaženju nacionalnih država i omogućavanje ljude da one onemogućavanje ljudi da glasaju za vlastite vlade koje će, odnosi, koje će donositi odluke o ključnim pitanja kao što su imigracija, migracija i azila koje utječu na njih. Predlozi pred ovim domom ne samo da se ne bave pitanjima Europske unije, nego ovdje se arogantno govori da mi, Europska unija, možemo promijeniti međunarodno pravo i proširit ćemo i definiciju azila i izbjeglice kako bi uključivalo bilo koga koji siromašan i bježi iz neke zemlje. I upravo time mi smo rekli svijetu otvorit ćemo svoja vrata bilo kome iz Afrike, Bliskog istoka, Azije, tko nije stvarno izbjeglica nego jedino želi doći u Europsku uniju i raditi i sad kad ljudi vide kako im e, plaće padaju, e, siromašni, e, beskućnici, oni koji nemaju glasa u Europi, trpjeti će zbog arogantnosti ljudi u ovom domu. Zahvaljujem gospodinu Wolfu i za kraj ovom izvješću gospodin Arnold. Je li ovaj dom izgubio kolektivnu svijest i pamet? Mislim, Imamo 25 do 30 izbjeglica u Jordanu, e, tisuća izbjeglica u Jordanu, Turskoj i drugdje. I sad ih potičemo na ovaj put preko mora e, onim e, koji samo imaju novaca da daju trgovcima ljudima taj novac, a dovode svoj život u opasnost. A ne mislimo na ljude u tim zemljama. Sjetimo se Humanitarna kriza ne nestaje i ne završava na granicama Europe i zapravo mi uzrukujemo smrt koju pokušavamo spriječiti. Nije mi e, žao što moram ja učiniti svoj dio, ali postoji šest e, bogatih e, zaljevskih država koje su uzele nula sirijskih izbjeglica i njih treba potaknuti da učine nešto. I moramo se sjetiti da svijet ne završava u Europi i izaći iz ovog svog insularnog e, razmišljanja i malog uskogrodnog europskog razmišljanja. Zahvaljujem. Ovdje smo završili objašnjenje glasovanja uz izvješća Keller. Međunarodna zašto u korist i Grčke, a sada Gospođe, izvješće gospođe Westfall, urbana dimenzija politike Europske unije i svim kolegama želim reći da je to posljednje izvješće o kojemu ćemo e, glasati, odnosno e, obrazložiti glasovanje i time imamo još sedam e, ljudi koji će govoriti, a nakon toga doista moramo pripremiti dvoranu za sljedeću sjednicu. Prvo ima gospođa Reč, gospođa Gil. Zahvaljujem predsjednice. U gradovima živi gotovo 75% građana Europe. Dvije, tri, trećine našeg BDP-a nastaje u gradovima i to su najveći izazovi svakodnevnog života. E, barijere zapošljavanju, socijalna isključenost, zagađenja, klimatske promjene. Ali kao pokretači ekonomske aktivnosti i inovacije gradovi su također i mjesta gdje se moraju naći i mogu naći rješenja na te izazove. Europska unija već je odradila puno u urbanom i regionalnom razvoju, posebice u mojoj regiji, Središnjem Midlandu, e, mnogi e, gradovi ondje i općine e, imaju svoja područja gdje je Europska unija doprinjela rastu. Ali također moramo i reći da postoji nedostatak koordinacija u urbanoj politici i horizontalno i vertikalno. I upravo zato poduprela sam izvješće Vestval i potičem komisiju, pozivam komisiju da e, više povezuje e, gradove sa politikom e, i ciklusom politika odlučivanja Europske unije u cilju postizanja strategije 2020. Hvala gospođo Gil, gospodin Polčak, izvolite. Zahvaljujem. A doista sam bio sretna što sam mogao glasati za ovo izvješće jer Čuli smo rasprave o tome da je li e, razina Europske unije e, prava razina o kojoj se treba raspravljati o urbanoj mobilnosti i urbanoj agendi. Mislim da to nije dobra rasprava. I dakle, je li urbana agenda e, dio kompetencije nadležnosti Europske unije? Svakako, mnogi europljani žive u gradovima i sljevaju se u gradove i većina europljana živeće u budućnosti u gradovima. I ako u ovoj situaciji se Europska unija uzdrži od bilo kakvog miješanja u urbanu politiku, to svakako ne bi bilo dobro i to bi bilo rezigniranje u ambici da se utječe na budućnost. I vjerujem da oni koji nisu poduprili ovo izvješće Znači, kasnije morate još jednom razmisliti jer urbana mobilnost i urbana agenda dio su politike Unije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospodin Polčak, gospođa Makove, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Europska unija izravno utječe na urbani razvoj nacionalne urbane politike i ciljevi zemalja članica povezani su sa pametnim, pametnim, e, održivim i zelenim i diverziranim rastom, te tolerantni također. Ta ambicija e, od Europske unije traži da konsolidira urbani razvoj, poboljša e, urbanu dimenziju svojih politika i alokaciju fondova na lokalnoj razini, a odluke trebaju donositi lokalne zajednice. Dakle, podupiramo ovu ideju o funkcionalnim urbanim područjima i širim urbanim područjima. Znači, funkcionalna urbana područja, gradovi, zemlje e, i zemlje članice i komisija svi trebaju doprinijeti poboljšanju urbanih politika u svjetlu želja lokalnih e, e, zajednica, jer one znaju što žele i trebamo e, ih pripremiti za sutra. Hvala, gospođo Makovej. Gospodin Balčo, izvolite. Zahvaljujem na riječi. mislim da je doista potrebno da parlament raspravlja o urbanim dimenzijama politike Europske unije i to zato što otprilike 80% građana Europske unije živi u gradovima, i kažem da to nažalost nije pozitivna promjena, ali razlog tome je što u mnogim e, zemljama u ruralnim krajevima se jednostavno više ne može živjeti i to upravo zato što je poljoprivreda i poljoprivredno krajevi su prešli na industriju. Upravo e, stoga je ispravno da se o tome govori u regionalnim politikama, dakle što e, činiti po pitanju urbanih područja. Jedna stvar e, posebno e, me intrigira. Naime, u jednom stavku kaže se da se želi e, utvrditi centralna institucija Europska komisija koja će dalje provesti centralizaciju. Iz tog razloga nisam mogao poduprijeti ovo izvješće. Hvala. Gospodin Bogović. Ovo izvješće o urbanoj dimenziji podupro sam e, i glasao sam za jer e, se urbanom politikom e, bave mnogi na drugim razinama, ali i na europskoj razini, na razini komisije parlamenta moramo se također baviti ovom dimenzijom. Čuli smo već da 50 do čak možda 80% europskog stanovništva živi u velikim gradovima i to svakako sa sobom nosi mnoge svakodnevne probleme, na primjer ljudi koji putuju daleko na posao, utjecaj na okoliš. To su sve pitanja koja, e, na koja treba pronaći odgovor. E, zatim e, su koegzistencija gradova i njihovog okruženja je također pitanje i e, gradski e, i prigradski promet e, ovdje mora razmjenjivati najbolje prakse, a europska razina najbolje mjesto za to. Gospodin Kelly, izvolite. Zahvaljujem. Bilo mi je drago što sam mogao podupriti za ovo izvješće i moj klub glasao je za. To je bilo doista zanimljivo i zadovoljavajuće e, vidjeti da većina predstavnika i zastupnika u parlamentu je bilo za, što nije iznenađujuće, pola svjetskog stanovništva živi u urbanim područjima, 75% stanovništva Europske unije e, živi u gradovima i stoga moramo učiniti sve što možemo u našim gradovima e, i E, kako bi se promicao e, urbani razvoj i razvoj gradova, obrazovanje e, i sport za mlade, radna mjesta za odrasle i odgovarajući život za sve, ali također i čisti zrak koji se mora osigurati u gradovima. A kako bismo to mogli učiniti, moramo se više brinuti oko prometa, pitanja kao što je električna vozila, bicikli, vozila koja nemaju velike emisije su neke od stvari koje se mogu učiniti po ovom pitanju, ovom važnom pitanju i u kojem se može još mnogo doprinijeti. Hvala. Gospodin Mamikins, izvolite. Zahvaljujem. Ja sam e, također glasao za ovo izvješće, ali a također mislim da je ovo e, odluka koja dolazi u pravo vrijeme, već su svi <laughs> rekli da više od 75% europskog stanovništva živi u urbanim područjima. E, manje veći gradovi e, međusobno se znatno razlikuju po svojim kulturama u gradovima, industrija je povezana sa povijesnim nasljeđem i to je nešto što u Europskoj uniji fenomen koji možemo pratiti već stotinama godina a takvu viziju treba koordinirati na razini Europske unije. To možda u ovom trenutku nije stvar koja je obvezujuća priroda, ali svejedno je važna stvar. Naime, vjerujem da nam je potrebna zajednička strategija, a u radu na toj strategiji moramo uključiti predstavnike lokalne vlade. Mislim da postoji jedna, jedan jaz između općina i nacionalnih vlada i nacionalne razine. Još jednom kažem, pozitivno sam glasao, glasao sam za ovo izvješće. I za kraju e, ovih obrazloženja, gospodin Etarić, Zahvaljujem. E, urbane politike Europske unije pokušaj su zaobići, zaobilaženja nacionalne države i dovesti europsku politiku izravno u gradove i regije. Upozorio sam ljude u zapadnom Midlancu E, na to o Europskoj uniji i rekao sam im, upozoravam ako se to dogodi, spremite se na pozitivnu diskriminaciju kod recimo zapošljavanja u općinskim vijećima, e, naplati e, za zagušenje na cestama, plaćanje za odnošenje otpada i druge prioritete Europske unije kako bi se naš novac e, vrati u naše gradove. Naime, moramo se zajedno boriti protiv e, ove zajedničke ideje e, koja se sad pojavila u Zapadnom Midlancu, a koja demokraciju odvodi iz ruku ljudi. Pomozite mi i zaustavimo ovu inicijativu, to sam rekao. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Soweit die Hvala kolegi Eteriću, toliko o obrazloženju glasovanja uz izvješće Westfall. Time smo došli do kraja ove točke dnevnog